Cijenjeni gospodine Anspih, dopustite da vam čestitam na izvrsnom govoru, osobito što se tiče vremenskog ograničenja. Nadam se da će svi e, kolege zastupnici poći za vašim primjerom. E, prvo pitanje e, postavlja kolega Švab u ime Pučana. Gospodine Ansip, kao bivši premijer Estonije, vi ste u svojoj zemlji u devet godina uveli, e, započeli cijeli niz e-inicijativa e, e, i uveli ste više digitalizacije u upravi. Ako budete potvrđeni kao član Europske komisije, sada ćete e, sjediti svojim bivšim kolegama a vizavi. Ja sam bio izvjestitelj i e, prošli tjedan sam bio na jednom sastanku vijeća gdje nijedan jedini ministar nije bio nazočan. Tako da e, su sudjelovali samo državni službenici E, što ćete učiniti kako bi zemlje članice e, više e, ovu problematiku digitalizacije smatrali svojom vlastitom i angažirali se više oko toga. Hvala lijepa na ovom pitanju. I hvala vam na ljubaznim riječima kojima ste opisali situaciju u Estoniji, ali ja bih želio reći da to tamo još nije sve baš savršeno kao što bismo htjeli. jedna je osim toga stvar uvesti digitalizaciju u Estoniji, a sasvim druga stvar u cijeloj Europskoj uniji. Kibernetička sigurnost je ozbiljna prijetnja, kao što sam spomenuo u svom uvodnom izlaganju. Daše tvrtke, naši građani, e, pate pod kibernetičkim napadima i e, izloženi su opasnostima od kibernetičkog kriminala. U mnogim zemljama članicama Europske unije već postoje strategije, nacionalne strategije borbe protiv kibernetičkog kriminala, ali neke zemlje članice još nemaju te sigurnosne strategije. Isto vrijedi i za naše tvrtke. Čak i u nekim velikim tvrtkama još nemaju vlastite e, sigurnosne kibernetičke strategije. Europski parlament je već pripremio direktivu u vezi s tim. Mislim da je vrlo važno e, realizirati to, učiniti to stvarnošću. Estonija je bila pod napadom, e, kibernetičkim napadima u 2007. i iz tog vremena znam koliko je važna neformalna suradnja između e, različitih dionika. Mnogi od tih napada e, bili su prekogranične prirode. Dakle, smatram suradnju u ovom području vrlo važnom. Hvala lijepa sada u ime kluba zastupnika SID, kolega Rodriguez. Gospodine Ansip, htjela bih da se fokusirate na implikacije digitalnog gospodarstva na naš industrijski sektor. Vjerujem da tu doista ima velikih potencijala, ali ne možemo očekivati veliki e, efekt e, na naše tvrtke i otvaranje radnih mjesta. Mislim da nam je tu potrebna politika. Dakle, moje je pitanje kako e, se kanite nositi sa efektom koji digitalizacija, odnosno e, prelaz na digitalnu, e, digitalno gospodarstvo će imati na naše tvrtke i naše gospodarstvo. Hvala lijepa na ovom pitanju. Ja vjerujem u napredak. Napredak uvijek stvara veći broj mjesta nego što je broj onih koja pritom bivaju izgubljena. Dakle, veći broj radnih mjesta će biti stvoren nego što će e, ih biti izgubljeno zbog digitalizacije. Digitalizacija je sada posvuda. Nije u redu govoriti o digitalnom sektoru jer cijelo gospodarstva je već digitalno. Digitalizacija također podupire reindustrializaciju Europske unije. E, životni ciklus produkata je sve kraći i kraći, kao što svi znamo. E, nešto što je bilo vrlo popularno između 2002. i 2006. E, sad je već zastarjelo. Digitalno Digitalizacija će, nam, će nas sigurno poduprijeti. I naši proizvodi će biti daleko e, inovativniji nego prije deset godina. Dakle, ja mislim da će digitalizacija definitivno poduprijeti i biti poticaj reindustrializacije Europske unije. Dakle, sama digitalizacija će dodati 4% našem gospodarskom rastu. Doprinos od digitalizacije bit će 4%, dakle svi ćemo imati koristi od digitalizacije. Hvala lijepa. Sada u ime kluba zastupnika ECR kolega Duda. Gospodine Ansip, Vaša zemlja je jedna od vodećih u digitalnom razvoju. Imam nekoliko pitanja u vezi s tim. Kako ćete surađivati sa svojim kolegama u komisiji na koordinaciji kako biste postigli svoje ciljeve? Koje ćete kriterije upotrebljavati kako biste procijenili e, koje, e, što treba poduzimati? Da li ćete E, koristiti procjene učinka kako biste procijenili koje će mjere dovesti do veće konkurentnosti gospodarskog rasta u Europskoj uniji. I posljednje pitanje, ako biste mogli izabrati jedno, samo jednu mjeru za koju mislite da će dati najveći gospodarski rast e, digitalnog jedinstvenog tržišta, koja bi to mjera bila? Hvala lijepa. Hvala na vašim pitanjima. Kao što znamo, mnogi think tankovi su već i prije pet, deset godina predlagali da se Europska komisija restrukturira e, u klastere. Sada je pred, novo izabrani predsjednik komisije Jean-Claude Juncker predložio takvu reorganizaciju komisije i potpredsjednici će u ime predsjednika e, koordinirati različita područja naših politika. Mislim da više koordinacije na razini Europske komisije da je to potrebno već godinama i da je to još uvijek potrebno. Za vrijeme pripremnih seminara koje je organizirala Europska komisija neki ravnatelji općih uprava koji su sudjelovali u tim seminarima rekli su pogledajte evo sve već funkcionira evo tu smo, e, sjedimo skupa i razgovaramo o istim temama, o zaštiti podataka, o povjerenju, o jedinstvenom tržištu telekoma i tako dalje. Koliko sam ja shvatio, to se prije nije tako često događalo. Različiti stručnjaci iz različitih područja sad su sjedili skupa i razgovarali o istim temama. Što se tiče procjene učinka, da, to je temelj. Prilikom svih naših prijedloga moramo pripremiti procjene učinka. Žao mi je vrijeme je već isteklo, ali vještine to nije baš jako tradicionalno, ali mislim da je važno podvući da i naša djeca moraju e, biti, imati vještine u području digitalnog. Hvala lijepa, gospođa Hrsanova. Gospodine Ansip, kao što vidite postoji velika podrška činjenici da je vaša zemlja Estonija vodeća u Europi što se tiče digitalizacije. E, Štete što e, već nemamo digitalno jedinstveno tržište na razini Evropske unije. E, Razlog za to su i protekcionističke politike i propisi. Već ste rekli da u Estoniji nije sve savršeno, ali iz svog iskustva na nacionalnoj razini, iz iskustva i suradnje s drugim zemljama, koje nacionalne mjere bi po vašem mišljenju bile uspješne i kako E, biste ih vi e, uveli i na razini Evropske unije. Da li ste za koordinaciju nacionalnih e, napora ili za veću harmonizaciju u Evropskoj uniji? Hvala. Da, doista je tako kako vi opisujete. Doista mi u Evropskoj uniji imamo 28 različitih 28 izvrsnih, ali različitih e, zakonodavnih okvira za IT sektor. E, što stvara prepreke između različitih zemalja članica? I tim se pitanjem moramo pozabaviti, moramo stvoriti istinsko jedinstveno tržište nisam htio govoriti toliko o primjerima iz Estonije. Mislim da u svim zemljama članicama možemo naći mnogo doista dobrih primjera. Primjere, možemo naći primjere koje ne samo da možemo kopirati u drugim zemljama, nego ih možemo koristiti kao primjere, na primjer e-račun. To bio, to zapravo to jest pravi uspjeh, veliki uspjeh u Danskoj. I znam da se ta uspješna priča sada prenijela i u Španjolsku, u Italiju, u Finsku na razini Europske unije. Moramo podržati dijeljenje najboljih praksi, onih dobrih, doista dobrih rješenja e rješenja koji se baziraju na internetu. Na razini Europske unije taj zajednički standard e, za e-račune je već ustanovljen i ja se nadam da će vrlo skoro u svim zemljama članicama imati e-račune. Hvala lijepa. Gospođa Veržija u ime odbora Libe iz kluba zastupnika GUE. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Gospodine Ansip, vaš mandat je sasvim jasan. Morate od Europe napraviti vodeću silu u tehnologijama i komunikacijama i omogućiti bolje korištenje onog što nam nudi digitalno tržište. Vi ste možda idealan čovjek što se tiče e, gospodarskog aspekta ovog vašeg zadatka. U e, klubu zastupnika GUE smatramo da ne postoji jedno rješenje za za taj problem. Postoji jedno rješenje koje e, nije bez rizika, naročito za sigurnost pojedinaca i poduzeća, zaštitu njihovih podataka i osobnog života. Mi smatramo da moramo upozoriti na to, gledajući iskustvo iz Sjedinim američkih država, naročito vezano uz SWIFT, PNR, e, podatke o putnicima, kao i opasnost od kibernetičkih e, napada. Od vi ste govorili o nekim općim stvarima, no međutim koje konkretne mjere možete predložiti osim e, stupanja na snagu paketa za zaštinu, zaštitu podataka, što je sa sigurnom lukom i sa sporazumima sa dražim zemljama, naročito sa Sjedinim američkim državama. Hvala. Thank you. Hvala lijepa. Što se tiče jedinstvenog digitalnog tržišta, rekli ste, mi ne vjerujemo u tržišta. Kao liberal ja naravno vjerujem u tržišta, ali ne mislim da je tržište u stanju riješiti sve probleme. Dakle, ja ne mislim da je tržište u stanju zaštititi, na primjer, slabiji dio našeg društva umjesto Europskog parlamenta. Mi smo ti koji to moramo učiniti. Dakle, kao liberal ja također vjerujem u temeljna prava. Mi moramo zaštititi privatnost naših građana. Zaštita podataka je obaveza kad govorimo o digitalnom jedinstvenom tržištu. Kao prvo moramo finalizirati pregovore, dovršiti pregovore o paketu zaštite podataka unutar Europske unije, ali istovremeno moramo nastaviti sa tim pregovorima također i sa SAD-om. U siječnju predsjednik SAD-a Barack Obama je održao jedan e, zanimljiv govor u kojem je izjavio da svi podaci, bez obzira radili se o podacima e, Amerikanaca ili drugih građana, da moraju biti jednako, u jednakoj mjeri zaštićeni. To je bila jedna vrlo snažna politička izjava. E, na takvu izjavu smo čekali prethodnih deset godina, ali je nismo dobili. Nismo je dobili u tih deset godina iz SAD-a. Sada postoji jedna jasna politička smjernica i vidjet ćemo je da li su Amerikanci u stanju učiniti tu smjernicu, taj, to načelo e, stvarnošću. Hvala lijepa. Moram inzistirati na vremenskim organičenjima. U ime odbora IMKO, gospođa Reda. Uh, pa- Gospodine Ansip, ljudi već dugo traže da e, ih se više uključi u odluke o e, E, politikama što se tiče interneta. E, to je bilo vidljivo i u e, protestima protiv akte i naši korisnici su mene zamolili da vam postavim mnoga pitanja, ne, nažalost nemam vremena je postaviti sva ta pitanja, ali zato ću vam postaviti jedno vrlo jednostavno pitanje. Da li ste spremni ući u dijalog sa e, zajednicom građana koji koriste internet? Da li ste spremni učiniti taj odvažni korak i e, ući u taj dijalogom i prije e, završnog glasanja e, o tim pitanjima jeste li za ili protiv toga? Hvala lijepa. Moj odgovor je da. Ja sam e, spreman sudjelovati u tim online raspravama i online saslušanjima i razgovorima sa našim građanima. Spomenuli ste aktu. Ja osobno sam podržao aktu jer po mom shvaćanju ideja akta je zapravo bila dobra. E, ideja je bila ustanoviti zajedničke standarde e, zaštite intelektualnog vlasništva e, evropskih građana u drugim zemljama, ali e, proces e, nije bio dovoljno uključiv i to je bio razlog zašto su rezultati bili na kraju takvi kakvi su bili. Dakle, moramo naučiti iz tog iskustva sa slučajem akta. Moramo djelovati, odnosno moramo e, u buduće biti e, uključiviji u svim našim, u našem radu. Hvala lijepa. Ispričavam se. Mogu li početi iz početka? Možemo vratiti vrijeme u natrag. U redu, hvala. Vi ste rekli da ćete da je štićenje i razvoj digitalnog gospodarstva ključno. No međutim u trećem mjesecu ove godine i na, za vrijeme ljeta vidjeli smo da digitalne usluge nam nikako nisu bile od koristi za vrijeme ukrajinske krize. Možete li nam na neki način pomoći da shvatimo koji će biti vaš prioritet u ovom području, koliko sredstava imate na raspolaganju i koje će biti vaši osnovni ciljevi na samom početku vašeg mandata. Hvala. Ako sam e, dobro shvatio, ovdje govorimo o zaštiti potrošača, zar ne? Moje mišljenje je sljedeće. Usred svih ovih digitalnih rješenja vezanih uz e, jedinstveno digitalno tržište, na umu moramo imati potrošača. Ukoliko potrošači nisu dobro zaštićeni, onda nismo ispunili svoju ulogu. Ukoliko naši građani ne mogu imati povjerenja u digitalne inovativne usluge, onda ih oni nikada neće ni koristiti. Dakle, kao što sam rekao, u mom uvodnom govoru, ljudi trebaju biti e, naša početna točka za sve ono što želimo učiniti. A povjerenje je tu temelj za sve digitalne usluge. Dakle, sad imamo već određene inicijative koje će nam sigurno pomoći u jačanju povjerenja u digitalni paket, jedinstveno tržište telekoma, e, zaštitu potrošača na mnogo višoj razini zahvaljujući ovim paketima. Zatim zakon o europskoj, zakon, europski kupoprodajni zakon zajednice i također odredbe koje imamo vezano uz poslovanje malih i srednjih poduzeća. Potrošači moraju biti u srži tog procesa. Hvala. Thank you. And Hvala, gospođo predsjedavajuća. Gospodine Ansip, jedinstveno digitalno tržište ima za cilj e, olakšati razmjenu između država članica i da pruži malim i srednjim poduzećima pristup unutarnjem tržištu zajednice. Ali isto tako će se time ojačati proizvodnja i kupnja drugih poduzeća iz zemalja u kojima je proizvodnja jeftinija koje se ne nalaze u Europskoj uniji, naročito zemlje koje se nalaze na istoku, a gdje je radna snaga mnogo niža. Zar ne mislite da ukoliko uklonite te posljednje barijere stvaranja e, jedinstvenog digitalnog tržišta nećemo prisustovati e, još jačem fenomenu delokalizacija kojima, kojem već sad svjedočimo. Hvala. Thank you. Of course, digital single market... Naravno, jedinstveno digitalno tržište će imati za cilj podupirati razvoj malih i srednjih poduzeća. Jedinstveno digitalno tržište će imati za cilj e, olakšati poslovanje malim i srednjim poduzećima. Kao što znamo, na primjer, kupoprodajni zakon zajednice će biti jedna dodatna opcija koja će pomoći malim poduzećima, obiteljskim e, poduzećima pri obavljanju prodaje putem interneta ili omogućit će im da prodaju svoje proizvode u druge zemlje. Dakle, sve Sva ta poduzeća će moći na taj način se uskladiti sa 28 različitih e, regulativa vezano uz prodaju. I na taj način će na taj način će moći vršiti prodaju putem interneta. I kao što sam rekao u uvodnom e, govoru, e, tako ćemo smanjiti regulatornu fragmentaciju i omogućiti poslovanje malim i srednjim poduzećima. Dakle, jedinstveno digitalno tržište će pomoći malim i srednjim poduzećima bez obzira na to u kojem dijelu Europu, Europe se ta poduzeća nalaze. Jedinstveno digitalno tržište će sigurno pomoći tome da se će pomoći da poslovanja ostane u Europskoj uniji, a neće ga voditi u istočnu Europu. Udio proizvodnje u Europskoj uniji se povećava i povećava se vrlo brzo. Ne mislim da će se bilo što što je povezano sa umjetnošću ili e, znanstvenim sektorom da će se prebaciti u istočnu Europu. Zahvaljujem. E, mislim da ću morati biti nešto stroža što se tiče dodijeljenog vremena i morat ću prekinuti govornike ukoliko prekorače dodijeljeno vrijeme za 5 sekundi, a e, povjerenika ukoliko prekorače vrijeme za 10 sekundi. A sada predajem riječ predstavnici EPP-a, gospođa Tan and Honestein. Mi sada ovdje govorimo o fragmentaciji e, tržišta, o 28 različitih tržišta koji se moraju ujediniti da bi omogućili transakcije online. I tu postoji 28 različitih sustava, poštanskih usluga. Sve su to stvari kojima se blokira trgovina putem interneta. Moje pitanje bi bilo sljedeće. Hoćete li se vi pozabaviti ovim pitanjem i što točno namjeravate učiniti kako biste stvorili jedinstveno poštanske, jedinstvene poštanske usluge koje će nam omogućiti prodaju putem interneta. Gospodin Skroz je rekao da ćemo do 2015. ili 2016. godine E, da više nećemo plaćati roaming. Da li ćete i vi učiniti to isto i za poštanske usluge? Gospodin Švab je rekao da moramo imati jedno jedinstveno tržište. Ovdje smo govorili o kupoprodajnom pravu zajednice, ali na koji način ćete uvjeriti e, vaše kolege s kojima ćete surađivati u vijeću? Thank God. Yeah going to make it work, <laughs> thank you very much for your question. Hvala na tom postavljenom pitanju. Slažem se s vama. Poštanske usluge zaista predstavljaju ponekad e, prepreku za prodaju putem interneta. Ukoliko morate e, pet puta više platiti naručiti za poštansku uslugu, onda nećete naručiti proizvod iz e, druge zemlje, jer znate također da na taj način uništavate i poslovanje poduzeća u vašoj zemlji. A to također je preskupo i za potrošače. Ukoliko se e, tvrtka nalazi, na primjer, u Londonu, treba isporučiti proizvod u Glasgow, to je sigurno jeftinije nego isporuka u Briseli, jer je e, kraj znači put koji taj proizvod treba preći i tu dakle postoje granice koje nas dijele. A s druge strane, Europska unija se predstavlja kao unija bez granica. Znači, zaista se moramo baviti tim pitanjima. Direktiva o univerzalnim uslugama je direktiva za koju ćemo morati razmotriti područje primjene i to vrlo oprezno. Morat ćemo imati i uredbe prema kojima ćemo sve ljude tretirati na jednak način neki potrošači ne smiju biti primorani plaćati više samo zbog toga što se e, nalaze iza neke druge granice. Dakle, moramo pronaći rješenje za sve potrošače, za sve kupce i siguran sam da ćemo time zadovoljiti i osobe koje se bave poštanskim uslugama. SND. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine Ansip. Rekli ste da imate jedan holistički pristup i da ćete surađivati sa drugim povjerenicima i sa gospođom Jurovom, gospodinom Ettingerom. Kako to konkretno kanite e, učiniti? Zanimalo bi me e, suradnja među povjerenicima Također ste rekli da e, u središtu vaše pažnje je e, naš građanin, naš potrošač, ali na koji način e, to treba biti učinjeno po vašem mišljenju. Rekli ste da se želite pobrinuti za to da svi građani Europske unije imaju pristup internetu 4G. Mislim također da je to vrlo važno ne samo za naše građane nego i za male i srednje E, male srednja poduzeća, ali na koji način to želite postići? Da li kanite tu podržati naše zemlje članice? Thank you. How... Hvala. Na koji način namjeravamo surađivati u Europskoj komisiji, naročito između e, podpredsjednika i ostalih povjerenika. Ja sam, kao što znate, radio u posljednjih devet godina kao predsjednik Estonske vlade i uvijek smo u e, našoj koalicijskoj e, u našoj vladi imali koaliciju. A znate da kada e, radite s vladom u koja se temelji na koaliciji, morate pronaći konsenzus. Ukoliko krećete s glasovanjem, znate odmah da ćete ćete e, morati naći nove koalicijske e, partnere. Ja sam prestar da bi izmijenio svoj način ponašanja, tako da namjeravam se ponašati na isti taj način i u Europskoj komisiji. Uloga podpredsjednika je da e, vodi i usmjerava ekipu. A uloga povjerenika je nešto drugačija. Povjerenik mora organizirati i upravljati svojim radom. Uloga podpredsjednika je horizontalne prirode, a uloga povjerenika je vertikalne prirode. Te uloge se nadopunjavaju. I još želim reći da su nam obje te uloge potrebne. Timothy Kirkhope from the ECR from the Libe Committee. ECR, Libe odbor, Timothy Kirkhope. Moje pitanje je povezano uz nedavno saslušanje E, Europskog suda za ljudska prava o pravu na zaborav. Na koji način mislite vi e, baviti se ovim pitanjem kada se radi o borbi protiv terorizma i utjecaju na poslovanja koja će morati primijeniti tu presudu suda. Mislite li da e, se tu može vidjeti što je važnije, pravo na privatnost ili na slobodu? Pravo na zaborav je nešto što će se primjenjivati na sve ili će se primjenjivati kao izuzetnost vijeće za samo određene pojedince. Thank you very much for... Hvala vam što ste mi postavili to pitanje. Koliko sam ja to shvatio, Političari se ne, ne mogu nadati da će njihove riječi ili dijela biti zaboravljeni. I što se političara tiče, oni se ne mogu pozivati na pravo da budu zaboravljeni. Njih ćemo se svi sjećati. To je jedno od načela demokracije. Europski sud nije rekao da svi imaju pravo na zaborav. Ali, kao što to znamo, to je već to smo već unijeli u naše zakonodavstvo prije nekih deseta godina da je zaštita podataka potrebna kada govorimo o konkretnim osobnim podacima i Također se govori o konkretnom vremenskom e, periodu nakon kojeg više nije e, dozvoljeno pohranjivati osobne podatke. Pravo na zaborav mora ostati izuzeće. A pravo pitanje je kako pronaći ravnotežu između slobode izražavanja i zaštite privatnosti. To je ono o čemu ćemo morati odlučivati o svakom slučaju pojedinačno i još jednom neće se primjenjati na političare, naravno. Hvala. Robert Rošfor iz kluba zastupnika ALDE iz eh, odbora INKO. Gospodin Ansip, iza vas sam Evo, mi svi želimo da se digitalno i digitalno tržište razvija, jer to može puno toga novog, dobrog dati malim srednjim poduzećima, osobito prekogranična osadova. E, digitalno tržište, e, na njemu se dešavaju neke stvari koje su nelojalne. Mislim na e, skrivene tajno oglašavanje, lažnim, lažnim kupcima koji nisu kupci, odnosno potrošači koji daju svoje mišljenje. Isto tako IP tracking na društvenim mrežama. Dakle, sada je jedno, jedna uredba na stolu koja je koji je cilj da se zaštiti potrošače. Ili mislite da nam treba, dakle imamo to, e, tu uredbu, da li mislite da nam treba jedno drugo sredstvo ukoliko da e, koje sredstvo, koji alat i što namjeravate po tom pitanju poduzeti. Hvala. Najljepša hvala na pitanju. Da li je dostatno? Ne, ne vjerujem. Problemi postoje. I kad problemi postoje, onda sredstva koja imamo nisu, znači da nisu dovoljna. Moramo učiniti još toga, poduzeti više da zaštitimo naše sugrađane i da zaštitimo potrošače. E-trgovina, odnosno e-tržište nije samo nešto što će biti moderno ovih par godina koje dolaze. Ne, to, će, to je tu i to će tu ostati. E, e-trgovina predstavlja trenutno samo 5% e, prodaje, ali siguran sam da će udio e-prodaje brzo rasti. A mi moramo napraviti, stvoriti okruženje koje će pogodovati poslovanju i elektronskoj trgovini. To dinamičko ocjenjivanje cijena, određivanje cijena nije e, prihvatljivo. Naravno, ako se iznose neki prijedlozi, na primjer ukoliko netko nudi novu glazbu koja vam se doista dopada, onda si možda možete dopustiti da e, prate vašu IP adresu, ali onda treba reći ja nemam ništa za skrivati, ali da, ukoliko ste plati, spremni platiti visoku cijenu, onda dobro, sve u redu. Ali mislim da je na nama u Europskoj komisiji, Europskom parlamentu da brinemo za to. Cornelia Ernst iz Itra za klub zastupnika GUE. Želim vam postaviti jedno pitanje koje sam postavila i e, gospodinu Ettingeru, ali on nije odgovorio. Radi se o IT sektoru i sigurnosti. Vaša je zadaća, kao što je poznato, e, poticati IT industriju u Europi, unaprediti je e, Međutim, e, poznato je da NSA e, špionira europske građane i e, želim vaše odgovore na sljedeća pitanje. Da li ćete podastriti prijedloge kako bi se zabranile kako bi se omogućila upotreba, veća upotreba slobodnih softvera i da li ćete e, uvesti europsku strategiju za veću e, e, neovisnost europskog IT sektora i da li ćete poraditi na kriptografiji i sličnim tehnologijama? Hvala. Količina razmjene podataka se množi sa dva svake dvije godine. I rekao bih u, što se Europske unije tiče da, da je važno promovirati e, softvere, otvorene softvere, ali tu ne moramo početi od nule. Jer znam da dok sam radio kao predsjednik vlade u Estoniji, barem u toj zemlji koju najbolje poznajem, postojala je određena praksa E, ukoliko određeni softver koji je stvoren u zemlji dobija određena europska sredstva, onda taj softver mora biti otvoren i drugim korisnicima. Ukoliko hoćemo imati rješenja skoro na pomjeri, onda vjerujem da u većini slučajeva treba koristiti softvere otvornog tipa. Dakle, u tom smislu Europska unija, Europska komisija promoviraju korištenje softvera otvornog tipa već neko vrijeme. I naravno ja e, to namjeram poduprijeti. Hvala. Evo, kandidatu za povjerenika, već ste došli do četvrtine. Saslušanja, sljedeće pitanje je Reda iz Reda njih Da, opet ja. Sa zadovoljstvom sam čula vašem uvodnom izlaganju da se želite zalagati da se upiše neutralnost u e, slovo zakona, no važno pitanje jeste kako definirate tu e, neutralnost interneta. Europski parlament je e, napravio povijesni korak kada je definirao tu neutralnost i ponudio e, zakonodavni prijedlog. Da li slažete sa parlamentovim ovom definicijom e, internet neutralnosti i da li će to poduprijeti? I konačno to pitanje neutralnosti interneta je u e, vezi sa drugim pitanjima kao što je zašta podataka i autorskog prava. Kako to stavljate u spregu sa dakle, reformu, postojim reformama i e, kako to e, povezujete sa načelom neovisnosti, e, neutralnosti interneta. Hvala. Neutralnost interneta je jako važno pitanje. I mislim da svi zastupnici u Europskom parlamentu mogu biti ponosni što po prvi put u povijesti Europske unije načelo neutralnosti interneta je načelo koje će postati zakonski uređeno. I ovdje govorim o jedinstvenom paketu za telekom. Sav internetski promet mora, prema njemu se mora jednako postupati. Nitko nema pravo zloporabiti svoj dominirajući položaj na tržištu i ulogu čuvara kapije. Kao što znamo u određenim pretraživačima možemo postaviti pitanje neutralnosti interneta, osobito kada je riječ o malim i srednjim poduzećima. Što se njih tiče, jako često je nemogućno doći do vidljivosti na pretraživačima. Ako ne možete biti vidljivi, onda nećete moći ni prodavati, tako da proizvodnja gubi smisao. Neutralnost interneta je važno načelo za naše sugrađane i naše poslovne subjekte. tiče prometa, da, veći promet, brži promet za veću cijenu jest prihvatljiv, ali ne ako ide na uštrb, drugih, na uštrb onih čija je brzina prometa već spora. Ne, to ne dolazi u obzir. Hvala. Dan James, e UDD, ponovno. E-trgovina i e-pristup, gospodine u svim sektorima su najbrže rastuće najbrže rastući sektor u brojnim državama i ovdje mislim na zdravlje i prodaju. O tome smo raspravili kada ste došli na naš sastanak kluba zastupnika. Međutim, pristup internetu je u potpunosti nejednaki. to može predstavljati problem e, za pružanje usluga, stvaranje monopola i isto tako ima veze sa e, interesima državnih e, poduzeća kojih ima puno u Europskoj uniji. Možete nam reći kako ćete rješavati te sukobe između tih uvriježenih e, stavova određenih država EU i što imate, dakle, kako im rješenje nudite? Hvala. Ako sam dobro čuo, spominjali ste i e-zdravstvo. Da, razgovarali smo o prometu, o brzini prometa interneta, ali tu također mora biti nekih izuzeća, a zdravstvo je jedno od tih izuzeća. Ako se postavlja pitanje ljudskog života, onda ta informacija preko e-zdravstva, dakle osobni zdravstveni podaci moraju postati prioritetni kada se kreću internetom. Posle brojni sustavi, digitalni sustavi e-zdravstva u Europskoj uniji. Spominjali ste uređenje interese Telekom. Ja bih e, govorio o interesu bolnica, o izgubljenim interesima za bolnice. Evo, govori se o slobodi kretanja pacijenata, ali kako ozbiljno možemo govoriti o slobodi kretanja pacijenata kad u nekim državama pacijenti nemaju čak ni pravo na izvadak e, svog zdravstvenog dosija na kopiju koliko ljudi može koristiti digitalna elektronska sredstva kako bi zatražilo drugo mišljenje, na primjer. Dakle, evo, to je jedan od tih pitanja koje se postavljaju i koje treba riješiti. A ja ne bih želio samo da se bavim e, s jednim sektorom, sektorom telekoma. Izgubljenih interesa ima svugdje. Hvala. Hvala. Harald Limski iz odbora Libe. Hvala lijepa gospodine kandidatu. Najprije e, što se tiče razvoja digitalnog tržišta. Čuli smo mnoge, mnoga obećanja, ali pitanje je kako e, zamišljate taj instrument, odnosno tu revoluciju na europskom digitalnom tržištu. I drugo pitanje, tu se tiče sigurnosti podataka. Mi smo već imali dosta ilegalnih napada na podatke Europske unije i njezinih građana. Pitanje je kako e, izgledaju, kako će izgledati vaše reakcije na takve napade ako se dogode ponovo u budućnosti? Hvala. Digital single market and... Jedinstveno digitalno tržište i oslobađanje poreza za određene proizvode. Čujte, žao mi je, ali moram reći da e, nisam baš neki poklonik e, izuzeća od poreza. i poreznih olakšica. No, to je nešto o čemu će cijela ekipa morati odlučiti i to će Europska komisija odlučiti i na temelju konsenzusa. Ja sam spreman za konsenzus, ali dolazim iz zemlje u kojoj nismo raspolagali tolikim poreznim olakšicama i izuzećem od poreza, tako da ja to ne podržavam. Ali ukoliko porezni sustav jest transparentan i ukoliko eh, naši sugrađani, obični ljudi mogu to razumjeti kako funkcionira i ukoliko su spremni eh, pošteno plaćati i reći ja sam pošten eh, porezni obveznik i plaćam svoje poreze prema zakonu, ali želim znati kako vlada troši moje novce. To je jako jednostavna stvar, tako ona mora funkcionirati u biti. Svakako da možemo koristiti svoje višegodišnje financijske okvire i razvijati IT rješenja. Stvarati okruženje pogodno za poduzetništvo, stvarati nova sredstva, nove instrumente za razvoj digitalne industrije u Europskoj uniji. Hvala, prelazimo na treću rundu pitanja. Antonio Lopez turiz iz redova Pučana. Uvaženi kandidatu za potpredsjednika komisije, cijena nepostanja Europe identificira dva velika digitalna tržišta a to može predstavljati povećanje od 4% BDP-a. Tu se radi o milijardama eura. Međutim, u digitalnom sektoru se ustanovio da postoji fragmentacija tog tržišta. U biti postoji 28 nacionalnih tržišta koji e, su tu u suživotu na europskoj razini. Govorili ste o Katajnenu. Vi ste liberal, ja sam iz Pučana. biti, vi ste možda veći socijalist od e, europskih socijalista. Ja vam posljedam pitanje kao liberal, da li ćete podržati e, privatnu inicijativu u tom e, digitalnom tržištu i kao liberal koje ćete korake poduzeti da razbijete tu fragmentaciju koja spriječava to jedinstveno digitalno tržište? Hvala. Naravno da moramo privući privatne investicije jer e, javna sredstva su uvijek ograničena i ne možemo uvijek posezati za javnim sredstvima. Ali spomenuli ste Jirkija Katajnena. Mi moramo naći 300 milijardi eura za podršku gospodarskom rastu i zapošljavanju i koliko sam shvatio, to je jako je važno isto tako uložiti te novce na učinkovit način. I ako znamo da digitalni sektor, digitalno gospodarstvo bilježi znatno veći rast od tradicionalnog sektora, onda bi bilo ispravno ulagati u digitalni sektor. Zašto odmah sada trebamo tražiti dodatna sredstva? Pa mislim da je višegodišnji financijski okvir kompromis, možemo čak reći dosta dobar kompromis, ali vjerujem da je šteta što nismo mogli zaštititi fondove kojima je cilj da zaštite širokopojasni internet e, u instrumentu za povezivanje Europe. U početku su bi, spominjalo se o 9 milijardi za široko pojasnu internetsku mrežu. Ali sve države članice, svi moji bivši kolege bili su za instrument za povezivanje Europe. ali kada smo počeli dijeliti sredstva, onda su svi tražili više. Svaki za sebe. Tako da sada moramo tražiti posljedaci za drugim resursima, znači nova sredstva, ali u svakom slučaju privatna investicija je temelj Hvala. O, nevjerovatno, govorio sam samo jednu sekundu. Lisa Jakonsari from the S&D. Lisa Jakonsari iz S&D. Hvala, gospođa predstaviteljice. Ja ću govoriti finski mi se razumijemo, finski i estonski su u istoj jezičnoj obitelji. Kako ćete osigurati da se rural, da ruralna područja dobiju brze e, širokopojasne e, veze? Mislim da je infrastruktura ključno pitanje. U takvoj situaciji e, tvrtke mogu proizvoditi. Iz ovoga što ste do sada rekli zaključujem da ste spremni e, implementirati e, program od 300 milijardi eura koji predlaže predsjednik Juncker koji će uključivati sva moguća ulaganja potrebna za digitalnu revoluciju. E, ono što je za to potrebno je i oporezivanje, ali na Europskoj uniji, na razini Europske unije potrebna nam je harmonizacija, inače e, e-trgovina nikad neće profunkcionirati kako treba. Hvala na pitanju. Istina je, ja razumijem finski, čak i govorim nekoliko riječi finskog, ali sada ću ipak prijeći na engleski. Da. Moramo e, pristup e, brzom internetu e, omogućiti i ljudima koji žive u ruralnim područjima gdje je e, za sada e, broj korisnika interneta relativno nizak. Najskuplja milja je pritom posljednja milja. Poslovni subjekti investiraju u velikim gradovima gdje je gustoća stanovništva velika jer je to isplativo. Međutim, kao što svi znamo, pristup internetu je jedno od temeljnih ljudskih prava u današnje vrijeme, barem u Europi. Moramo pružiti mogućnosti za upotrebu interneta i onima koji žive u ruralnim područjima. Dakle, što se tiče oprezivanja, to je mnogo e, šire pitanje nego što mogu odgovoriti u 20 sekundi, ali ja sam, e, ne, ja sam mm, netko tko podržava harmonizaciju i na primjer zajednička konsolidirana e, porezna osnovica je nešto što se može primijeniti, ali možda ćemo se te teme moći dotaći u našim budućim razgovorima. Sada je vrijeme previše ograničeno. Hvala lijepa. Sljedeće pitanje. Gospodine Ansip, imam jednu brigu. Digitalizacija doista ima mnogo potencijala, ali tu su i rizici, kao što ste već spomenuli. Kao e, liječnik znam da ako u internet stavljate svoje medicinske podatke, da je to spojeno sa rizicima. Pitanje je što će se dogoditi sa tim podacima. Jer znamo da se ne radi se samo o tome e, da se eventualno mogu vidjeti e, slike golih e, slavnih ličnosti, nego se radi recimo o osjetljivim medicinskim podacima. Dakle, što se može učiniti kako bi se kako bi se spriječilo da, na primjer, E, privatnost takvih podataka bude ugrožena, na primjer ako bi hekeri, hakeri napali velika, velike osiguravajuće kuće. Hvala na ovom pitanju. Kao što sam danas već mnogo puta rekao, temeljno načelo kad govorimo o digitalnim rješenjima a osobito kad govorimo o zdravlju i zdravstvu što je vrlo osjetljivo E, područje onda je povjerenje tu doista neophodno. Mi moramo zaštititi podatke na vrlo, vrlo siguran način. Zaštita podataka nije nešto čime se trebaju baviti samo e, nekakve agencije Agencija za zaštitu podataka ne. Zaštita podataka je nešto gdje se radi o povjerenju, gdje se radi o interesima naših građana, gdje se radi o interesima naših tvrtki i što je preduvjet za funkcioniranje e-trgovine. Ako ljudi ne mogu imati povjerenja u e-trgovinu, nikada je neće koristiti. Ako ljudi mogu imati povjerenja, onda će i koristiti tu vrstu trgovine. Kao što sam već rekao, e, slučaj Šumaher, na primjer. Osobni podaci, medicinski podaci bili su prodani. Ali to su bili podaci na papiru, a ne digitalni, ne u digitalnom obliku. E, ukrasti neku informaciju i zloupotrijebiti podatke koje su na papiru je mnogo lakše nego ako su podaci zaštićeni u internetu. Hvala lijepa. Sljedeće pitanje gospođa Kalas iz kluba zastupnika ALDE. Ja ću svoje pitanje postaviti na estonskom jeziku. U svojem uvodnom izlaganju rekli ste da je moguća e, vlada bez papira. Što mislite koliko brzo Europska komisija može početi raditi bez papira? Da li bi to mogao biti primjeri za Europski parlament. Ovdje se svakodnevno koriste tone i tone papira. Koliko bismo papira na taj način mogli uštedjeti? Hvala na ovom pitanju. Kako bih promovirao lingvističku raznolikost, odgovorit ću na estonskom. Još jednom moram reći, ne moramo početi od nule. Kad govorimo o Europskoj komisiji o tome da bi ona mogla funkcionirati potpuno bez papira, već, tu već postoje neke stvari na koje se možemo osloniti. I Europska komisija i Europski parlament su već donekle prešli na rad bez papira. Ali još ima mnogo mogućnosti smanjenja upotrebe papira i u Europskom parlamentu i u Europskoj komisiji. Na primjer, oni e-računi koje sam već spomenuo, oni su e, vrlo, vrlo e, e, podigli kvalitetu života korisnicima i u Danskoj i u Španjolskoj moramo početi koristiti e-račune i u Europskoj komisiji i mislim da će se to jednoga dana dogoditi i ovdje u Europskom parlamentu. Jednom za vrijeme sastanka odbora ITRE upitao sam zašto kad kupujemo e, recimo karte za e, avion to možemo Uh, učiniti u internetu, zašto ih moramo isprintati kad ih uh, podastiremo administraciji Europskog parlamenta. Uvjeren sam da ako damo dobar primjer, možemo promijeniti dosta toga. Uvjeren sam da i Europska komisija i Europski parlament moraju biti primjer drugim europskim institucijama u tom pogledu. Hvala lijepa. A sada u ime odbora Libe, gospođa Spinelli Gue. Kad je riječ o Europskoj digitalnoj agendi za koju biste vi bili e, nadležni skupa sa povjerenikom Ettingerom, ako vas potvrdimo, što e, vi kanite učiniti kako bi se povelja e, internetskih prava uvela nije jednostavno samo kreirati tržište mislim da moramo imati pravila pravila koja vrijede za internet kao što su nediskriminacija, neutralnost i tako dalje. Dakle, jedna povelja takvih prava. Želim vas pitati da li kanite napisati povelju internetskih prava kao što ju imaju u Brazilu. Hvala lijepa. Da, mislim da je potrebno imati povelju internetskih prava i u Europi. Mnoga od načela koja ste spomenuli već su zapisana u nekim drugim našim propisima, u direktivama i uredbama. Mi ta osnovna načela već imamo zapisana. Kao i vi smatram da ih trebamo zapisati u povelju internetskih prava. E, danas je već bilo riječi o neutralnosti interneta. Ja sam ponosan što će to biti po prvi put u povijesti Europske unije da će se u našem zakonodavstvu to regulirati. To je vrlo, vrlo važno za sve nas. Pristup internetu je jedno od onih temeljnih prava i moramo opisati ta prava na mnogo detaljniji način i na jedan koncentriran način. Dakle, moj odgovor na vaše pitanje je da. U ime odbora ITRE gospodin Tarant, stranka zelenih. Hvala lijepa, gospodine Ansip. Imam jedan mali problem sa vašim pisanim odgovorima. Kao građanin i kao političar uvijek sam podržavao europski projekt koji je, se temelji na demokratskim vrijednostima. Međutim, u vašem, u vašem odgovoru postoji netočnost. Vi se predstavljate jednim malim blafom. Blefom. Ja zapravo podržavam vaše dobre namjere. Hvala na ovom pitanju. Svi u Estoniji znaju da sam ja bio član komunističke stranke, ali također znaju i da sam ja bio gradonačelnik drugog po veličini grada u Estoniji šest godina i da sam ponovno izabran na tu dužnost. Svi ljudi u Estoniji također znaju da sam izabran četiri puta kao zastupnik u našem parlamentu. E, dakle, znaju, znajući sve detalje o mojoj prošlosti, naši birači su na e, prošlim izborima e, dosta veliki broj njih glasali za moju stranku i za mene osobno. Mi smo dobili najveći broj glasova na prošlim izborima u Estoniji. Moja prošlost je transparentna i ja nemam što skrivati. Hvala. Sljedeća je gospođa Benken, e, klub zastupnika EFDD. Gospodine Ansip, e, jedinstveno digitalno tržište bi trebalo dati veliki poticaj razvoju malog i srednjeg poduzetništva i gospodarstva u Europi e, koje daje dva puta više radnih mjesta u Europi e, brzi široko pojasni internet to je nešto što žele i tvrtke i građani međutim u ruralnim područjima mnogi ljudi uopće nemaju e, pristup internetu i mislim da moramo osigurati E, da građani budu više uključeni u donošenje odluka i zato bi pristup širokopojasnom internetu morao biti zajamčen svim europljanima. Što mislite poduzeti kako bi se to postiglo? I da li mislite da bi razvoj digitalnog tržišta e, profitirao i od e, softvera otvorenog tipa i da li ćete podržati njegovo uvođenje i u administraciji Europske unije. Hvala lijepa. Pitanje softvera otvorenog tipa smo već dotakli danas eh, na ovom saslušanju i odgovor je naravno opet isti, da, Europska komisija mora podržati upotrebu softvera otvorenog tipa. To će stvoriti nova radna mjesta u Europskoj uniji i i to će biti fleksibilnija varijanta nego upotreba licenciranih softvera. Po mom shvaćanju mi tu ne govorimo o masovnim proizvodima i tako da, da bi to rješenje bilo i E, učinkovitije što se tiče omjera između troška i onoga što se time postiže. A sada što se tiče e, troškova slanja, da, oni su ponekad vrlo visoki kada govorimo o prodaji proizvoda u inozemstvo. Na primjer, u Londonu kad govorimo o e-trgovini, možete dobiti robu u roku od par minuta, ali u nekim zemljama, kad je riječ o nekim specifičnim robama i o zemlji koju najbolje poznajem, morat ćete čekati čak dva tjedna. I troškovi dostave su neproporcionalno visoki. Mislim da ne smijemo prihvatiti takvu, prihvatiti takvu situaciju u Europskoj uniji. Pitanje ruralnih područja. I tog smo se pitanja već dotakli danas. Moramo podržati gradnju i posljednje milje kako bismo stvorili doista dobru širokopojasnu mrežu i u ruralnim područjima. Hvala lijepa. Hvala lijepa, sad smo prošli već polovicu našeg saslušanja. Prelazimo na četvrtu rundu pitanja. Carlos Coelho, EPP. Hvala, gospođo predsjedavajuće gospodine Ansip. U protekle dvije godine, posljednja dva mandata komisije, malo je napredga postignuto vezano uz europski e, hitni broj 112. Zapravo sama usluga tog broja je problematična, a isto tako ukoliko osoba pozove taj e, broj, suočava se sa mnogobrojnim preprekama, što znači da usluga koja se pruža građanima nije dovoljna E, samo mali broj građana poznaje uopće postojanje broja 112. Ukoliko želimo promovirati e, sigurnost europskih građana, onda sigurno moramo napredovati i na tom pitanju. Uzimajući u obzir i vašu ulogu potpredsjednika za jedinstveno digitalno tržište, možete li potvrditi da će ovaj hitni broj 112 biti prioritet u okviru rada buduće komisije na području jedinstvenog digitalnog tržišta i što mislite da komisija treba učiniti po tom pitanju? Hvala vam na ovom postavljenom pitanju. E, e-call e, system is is a top priority because it will... Mislim da to je bitno pitanje jer je taj broj broj koji nam može omogućiti da spasimo živote. Ja ću učiniti sve što je u mojoj moći kako bi e, to postalo stvarnost. Ali još jednom postavlja se pitanje povjerenja. Ili možda nepovjerenja. Neki ljudi i neke institucije jednostavno nisu sigurni da će ti da ti podaci neće biti e, iskorišteni za praćenje, na primjer. Što znači da moramo najprije zajamčiti privatnost e, ljudi i privatnost i zaštitu svih onih e, osjetljivih podataka i ukoliko to postignemo, siguran sam da će nam da će ljudi vjerovati tom sustavu, znači da su njihove, njihovi podaci zaštićeni. U tom slučaju će zastupnici ovog parlamenta kao i e, povjerenici biti za ovo, ovaj broj i rješavanje ovog problema. Nikola Danti, SND u ime odbora IMKO. Zahvaljujem gospođo predsjedavajuća. Gospodine Ansip, Imamo dva prijedloga o kojima se parlament već jasno izjasnio. Zakonodavni paket vezan uz povezano tržište, pristup javnom, javnoj upravi i direktiva o sigurnosti mreže. To su tri prijedloga koji bi mogli na ključni način omogućiti smanjenje e, udaljenosti između uprave i građana omogućit će nam e, gospodarski oporavak i omogućit će nam ostvarivanje ambicioznih ciljeva. Koji konkretan cilj i koje konkretne mjere možete poduzeti kako bi ove odredbe što je prije moguće stupile na snagu. I sada također želim govoriti o direktivi o sigurnosti mreže. direktiva o mrežnoj sigurnosti. Mislite li da je nužno zajamčiti veću suradnju na međunarodnoj razini kako bismo omogućili e, svjetsku reformu mreže? Hvala. Thank you. Hvala. Najprije moramo završiti pregovore vezano o e, paketu uspostavljanja jedinstvenog tržišta za telekom. I kao što sam rekao u više navrata danas, ovaj paket je za nas od velike važnosti jer će nam omogućiti osnivanje jedinstvenog digitalnog tržišta. Svi elementi jedinstvenog tržišta za telekom su bitni za europske građane naročito kada govorimo o zaštiti prava potrošača i zaštiti načela teritorijalnosti. Sorry, lost second half of, your questions. Can you repeat e, ispričavam se, zaboravio sam drugi dio pitanja, možete li ga ponoviti? Da, e, koja je vaša namjera što mislite učiniti kako biste ostvarili veću suradnju između Europe i ostatka svijeta i kako bismo mogli reformirati upravljanje internetskom mrežom? E, ispričavam se, zaboravio sam ovaj drugi dio pitanja koji je povezan uz svjetsku razinu. Jasno je da postoje sada već pregovori vezano u sigurnu luku koji su e, dosta složeni i teški. Europski parlament je dao 13 predloga, a od tih 13 predloga većina ih se tiče poslovnih pitanja i na njih je odgovoreno na pozitivan način. Ali Istovremeno moramo se baviti pitanjem izuzetaka koji su vezani uz nacionalnu sigurnost. Moramo biti apsolutno sigurni da će izuzeće nacionalne sigurnosti biti korišteno samo u iznimnim slučajevima, a ne kao redovno e, rješenje ili kao način e, za izbjegavanje davanja podataka. Sjedinjene američke države moraju moraju učiniti sve što je nužno kako bi europski građani imali povjerenja u njih, a mi moramo raditi na iznalaženju naših rješenja. Hvala. Sljedeće pitanje ću ja postaviti. E, vi ste jednom od mojih kolega rekli da će e, javno saslušanje biti i na internetu, ali s obzirom na to, ja sam rekla ljudima da mogu e, postaviti pitanje putem interneta i tu imamo razno razna pitanja vezana uz kibernetičku sigurnost i tako dalje. Ja ću postaviti jedno pitanje koje je postavljeno putem Twittera a e, dolazi od e, udruženja, poslovnih e, kompanija vezano uz pronalaženje ravnoteže između poslovanja i potrošača na jedinstvenom digitalnom tržištu i zaštiti malih i srednjih poduzeća na koji način ćemo zaštititi potrošače a istovremeno i omogućiti razmjenu osobnih podataka koji su nužni za poslovanja. Hvala na ovom pitanju koje je postavljeno putem Twittera. Zaštita podataka je, kao što sam rekao ranije, nešto što ne smijemo ostaviti samo u rukama regulatornih agencija. Prava zaštita podataka je zaštita podataka koja će podupirati rad svih poduzeća, bez obzira na veličinu poduzeća, bez obzira na to da li se radi o malim, srednjim ili velikim poduzećima. Zaštita podataka, zaštita privatnosti pojedinaca, općenito govoreći pouzdanje i povjerenje su temelj poslovanja putem interneta i pružanja digitalnih usluga. Bez zaštite podataka nitko neće moći uspješno poslovati putem interneta. Moramo pronaći pravu ravnotežu između s jedne strane zaštite interesa naših građana i zaštite interesa poduzeća. Ali kao što sam rekao, ne moramo sve započinjati iznova. Radi se o procesu koji je već počeo i mislim da se brzo krećemo ka novim rješenjima. Naravno, mi bismo svi htjeli već sad imati na raspolaganju nužne uredbe, koje će nam omogućiti da konkretno djelujemo i na terenu, ali nažalost to nije moguće. Ja ću učiniti sve što je u mojoj moći kako bi pronašli pravnu ravnotežu između zaštite temeljnih prava i zaštite interesa poduzeća. Hvala. Walter Petersen, Petersen iz Aldea, odbor Libe. Hvala gospođo predsjedavajuća, gospodine Ansip. Europa mora biti inovantna, mora biti konkurentnija, mora biti otvorenija i transparentnija. E, mora primjenjivati interoperabilnost i standardne interoperabilnosti koji su ključni za e, konkurentnost na tržištu. Hoćete li vi e, poduprijeti interoperabilnost i korištenje otvorenih dokumenata na sistematski datum od, e, način od strane svih europskih e, institucija. Na koji način Europska komisija i parlament mogu primjenjivati otvorene standarde unutar svoje infrastrukture i što vi mislite učiniti kako biste e, promovirali europski neka poduzeća i pristup tih poduzeća ka zaštiti podataka. Hvala. Thank you. Hvala. Inter Operabilnost je u mnogim slučajevima ključna riječ. Mi imamo jako puno e, digitalnih rješenja koje se primjenjuju u različitim državama članicama, ali koje nažalost ne možemo koristiti i ne možemo primijeniti u svim državama članicama jer nemamo iste sustave. Još jednom moram govoriti o iskustvu moje zemlje. Svake godine 20.000 estonaca odlazi na rad u susjedne zemlje i moraju donijeti određene dokumente u tu susjednu zemlju. I to samo zbog nedostatka interoperabilnosti. Ti ljudi koji rade u našim susjednim zemljama, a govorim o jednoj visoko razvijenoj zemlji e, što se tiče informacijskih i komunikacijskih tehnologija, govorim o Finskoj, dakle svake godine svi ti ljudi koji odlaze na rad u Finsku moraju kupovati e, avionske karte i putovati tamo. Nekada se to može organizirati putem veleposlanstva. E, moraju odlaz, moraju se vraćati u Estoniju kako bi stajali u redu e, da bi dobili određene dokumente sa žigom i poslije toga se ponovno moraju vratiti u Finsku, a tamo u Finskoj ti e, državni službenici onda uzmu taj dokument i sve informacije E, unesu u e, kompjuter i na taj način se vrši digitalizacija tih podataka. Teško je shvatiti da u 21. stoljeću stvari se moraju odvijati na taj način. Mi moramo raditi na većoj razini interoperabilnosti kako do ovog ne bi više dolazilo. Gospođa Henst. Hvala lijepa. Želim se vratiti na zaštitu podataka. Vi biste kao član komisije bili nadležni za reformu zaštite podataka i ugovore koji imaju veze sa zaštitom podataka. Vi znate da je parlament donio jedan zaključak u vezi s tim u kojem stoji da e, se svatko tko ima pristup dokumentima, e, podacima mora pridržavati europskih zakona. I iz toga proizlaze dva moja pitanja. Prvo, da li mislite da ugovori kao što su CFABA koji podlježu e, tim zakonima da bi ih trebalo promijeniti? I kao drugo, da li ćete se zalagati za zaštitu podataka u okviru e, pregovora o e, ugovoru, sporazumu o slobodnoj trgovini sa SAD-om TTIP. Hvala, ja sam već e, malo čas govorio o pitanju sigurne luke, ali evo ponovno ću reći nekoliko riječi. Sigurna, ruka, sigurna luka više nije sigurna, kao što to vrlo dobro znate. U Europi to svi danas znaju. Mislim da sigurnu luku moramo sada zaista učiniti sigurnom. A kako bismo to postigli, a to je jako bitno za naša velika poduzeća, moramo napraviti stvarne izmjene u već postojećim sigurnim lukama. Europski parlament je dao 13 predloga i većina tih predloga je naišla na pozitivan odgovor. Dakle, čak i oni predlozi koji su dobili pozitivan odgovor nam mogu pomoći da sigurnu luku učinimo sigurnijom, ali ne dovoljno sigurnom, jer naravno naši građani su zabrinuti za pitanje primjene izuzeća zbog nacionalne sigurnosti. Oni ne znaju na koji način će se to izuzeće zaista koristiti. A sada čekamo da Sjedinje američke države poduzmu neke konkretne korake. Jer sve do tada nećemo imati jasan odgovor, nećemo znati na koji način će se koristiti izuzeće nacionalne sigurnosti. Naravno, suspenzija je jedna od opcija i to još uvijek moramo držati na stolu. Hvala. Jan Filip Albrecht, from the Jan Filip Albrecht eh, za klub zastupnika zelenih iz odbora Libe. Hvala gospodine Ansip na svim ovim riječima vezanim uz zaštitu podataka. Mislim da većina zastupnika ovog parlamenta će vas e, podržati i znate da smo glasali za visoke standarde unutar paketa za zaštitu podataka. Pitam se samo na koji način će možete učiniti sve što možete da se pod navodicima raspadne vijeće ministara kada budete govorili o ovom pitanju jer znate da je parlament rekao da postoje neke crvene linije koje se ne smiju preći i pozdravljam ono što ste rekli o softveru otvorenog koda no na koji način ćete zajamčiti da proizvodi koji se nalaze na E, europskom tržištu neće predstavljati takozvani backdoor za e, Nacionalnu agenciju za sigurnost. Broad majority of uh, the European uh, uh, Parliament is supporting Velika većina zastupnika Europskog parlamenta je poduprijela uredbu za zaštitu zaštitu osobnih podataka i prema mom shvaćanju to je dobar signal. To znači da većina država članica podupire ovu uredbu. Ja sam već obećao da ću učiniti sve što bude u mojoj moći kako bismo iznašli dobra rješenja za naše građane i e, siguran sam da bi i moje bivše kolege htjele vidjeti to da jedinstveno digitalno tržište postane stvarnost. No međutim, to neće biti moguće ukoliko ne zajamčimo zaista zaštitu osobnih podataka. To je preduvjet za stvaranje jedinstvenog digitalnog tržišta. Dakle, softver otvorenog koda, to vam je nešto kao Wikipedia. Kao što znate, svi ga mogu koristiti i svi mogu raditi na njemu, mogu ga razvijati. Dakle, s obzirom na tu situaciju, smatram da je vrlo lako pronaći način zlouporabe. Kada imate licenciran softver, mislim da je to mnogo složenije. Dakle, još jednom, ovdje se radi o pitanju povjerenja. Moramo stvoriti to povjerenje koje nam je nužno u Europi. Dario Tamburano from e iz EFDD-a, eh, e odbor za industriju. Izvolite. Dobar ja evo mijenjam svog kolegu. Gospodine povjereniče, vi ćete se baviti digitalnim eh, tržištem. Htio bih staviti naglasak na jedan aspekt tog tržišta, to je internet. Internet nije mjesto na kojem se kupuju i prodaju dobra usluge, razumno da internet je po našem mišljenju poput vode, to je zajedničko dobro, opće dobro. Internet je nužan kada želimo stupiti u kontakt s javnom upravom, nužan je za informiranje, kulturu, to način da budemo bliski s nekim kada smo daleko od njega. Dakle, recite nam jasno da li ćete se zauzeti za to da internet bude proglašen e, općim dobrom koji je izvan dosega zakona tržišta. Hvala. Internet mora ostati otvoren i inkluzivan. Naravno, u Europskoj uniji moramo štititi svoju kulturu raznolikosti. Mislim da to dosta uspješno radimo u Europskoj uniji. Vaše pitanje također se odnosilo na upravljanje internetom. Ja se zalažem za više državni model upravljanja internetom. Kao što znate, brojne su države na svijetu koje bi htjele promijeniti današnji model u međuvladin model. Međutim, ne mislim da je to jako dobra ideja mijenjati ovaj e, model gdje više dionika sudjeluju, a među njima su i nevladne organizacije, i promjena nisam siguran da će promjena iz tog sustava u međuvladin eh, biti dobar za internet, moramo napraviti uvjeti neke izmjene u svakom slučaju. Mislim da danas neke države nisu jako uključene u funkcioniranje interneta, te uloga Europske unije također u tom polju mora biti veća. Hvala. Evo ga, zadnjih 15 pitanja. Ivan Štefanec iz odbora za Pučane. Uvaženi zastupniče, S velikim zadovoljstvom sam vas čuo kako govorite o pitanju elektronskog potpisa, e-potpisa. Mislim da je e-potpis ključ za uspješniji, učinkovitiji, učinkovitije korištenje e-usluga od strane našeg sugrađana. Dakle, pitanje sljedeće. Koje konkretne poteze želite povući kako biste proveli e-potpis i kako bi se spješili i pojednostavili relevantni postupak. Hvala na pitanju. Proste, bojim se da nije pristojno da još jednom posežem za primjerima iz zemlje koju najbolje poznajem. No evo, da li smo svojim sugrađanima u Estoniji jedan jako dobro zaštićen e, digitalni identitet i onda smo uspostavili jedan sustav 2007. E, elektronski e-potpis i sada svi to koriste već od 2002 godine imamo 175 milijuna digitalnih potpisa, a e, stanovništvo od 1,3 milijuna stanovnika. Mi mislimo da nam je to omogućilo da uštedimo jedan radni tjedan godišnje. To je 2% našeg BDP-a. Sada imamo direktivu i IDAS i prema toj uredbi digitalni identiteti moraju biti međusobno priznati i moraju poštovati određene norme. Mislim da je to stvarno izvrstan korak naprijed da se ovaj digitalni potpis uvede u svakodnevnu uporabu u svim državama članicama. Hvala. Evžen Tosenovski ITRE. Hvala predsjednice. Gospodine kandidatu za povjerenika, kao što je ovaj parlament u više navrata naglasio, realizacija jedinstvenog digitalnog tržišta pomoć će za eh, zapošljavanje i rast, ali to ne smije biti samo dobrobit za potrošače i eh, tvrt poduzeća, već i za javne, javnu upravu, koliko na nacionalnom, koliko i na europskoj razini razvoj e, javne usluge e, online e, su od ključnog značaja da se odgovori na konkretne zahtjeve i potrebe naših sugrađana i poduzeća. Čula sam da ste u uvodnoj napomeni izlaganju govorili da ćete dati sve što možete dati sve od sebe da ohrabrite e-upravu i želio bih čuti što ćete napraviti konkretno kako bi uprava bila digitalizirana i koji su to jedinstvene točke koje su predviđene direktivom e, usluga i e, stručnih kvalifikacija i kako namjeravate zajamčiti visoku kakvoću tih usluga. Dakle, danas što ćete napraviti? Mikrofon je prekinut. Thank you. Uh, we today. Uh, Hvala. Već smo danas naveli nekoliko primjera. Najprije moramo dati primjer našim sugrađanima u državnom članicama kako mogu koristiti elektron, usluge e-uprave. Javne usluge, javne službe moraju biti od koristi našim sugrađanima. Ukoliko se to dopadne našim sugrađanima, oni će to zasigurno početi redovito koristiti. Odimo na tren ponovno u Estoniju. Kada smo uveli e-poreznu prijavu u Estoniji, prve godine to je poslo jako jako popularno kod nas jer ljudi su prije toga morali nositi u poreznu upravu svoje, e, svoje porezne prijave osobno jer nisu vjerovali poštama, nisu htjeli da dođe do bilo kakve greške. A sada imamo u djelomično naprijed ispunjenu poreznu prijavu na internetu i to je jako brzo jednostavno. Evo, predsjednik vlade ima samo jedan izvor prihoda i tom predsjedniku vlade treba 30 sekundi da podnese svoju poreznu prijavu e, online. Drugim možda treba 3, 4, 5 minuta, ali ne više od toga i možete biti uvjereni da nije došlo ni do kakve greške. Nitko vam neće tražiti naplatu bilo kakve kazne ili vas baciti u zatvor. Sad su porezni obveznici sigurni da to funkcionira. Evo ove godine čak 96% ljudi koji su podnijeli poreznu prijavu su to uradili digitalnim putem. Dakle, takva usluga mora biti učinkovita. Hvala. Hvala. Evžan Tosanovski iz Isjara. Hvala predsjednice. Gospodine Ansip, drago mi je što želite usavršiti jedinstveno digitalno tržište. U starom sazivu parlamenta dugo smo diskutirali o instrumentu povezivanja Europe, to ste danas već spominjali i potom je došlo do rezanja sredstava e, u okviru višegodišnjeg financijskog okvira tako da su projekti za uvođenje na primjer širokopojasnog interneta e, za, za njih sada ima manje novaca tu smo se mi htjeli zapravo približiti onome što e, naši susjedi u Aziji imaju nadalje infrastruktura u ruralnim područjima također kako konkretno želite u budućnosti dalje podržavati te programe kako ne bi propali hvala da nažalost ne raspolažemo dovoljnim sredstvima da pokrijemo čitavu europsku uniju jako brzim širokopojasnim e, internetom za instrument povezivanja Europske unije. Ali raspolažemo drugim sredstvima. Imamo Europsku investicijsku banku i u obzoru 2020 ne samo za širokopojasnu mrežu, već za druge digitalne aspekte postoje velika sredstva na raspolaganju. Zatim Imamo Europski investicijski strukturni fond. I tu postoje i drugdje postoje sredstva koja su namijenjena za široko pojasnu mrežu. A, I ako želimo, ako bismo željeli pokriti cjelokupni teritorij Europske unije sa stotinu megabajta po sekundi e, široko pojasne mreže, onda će nam trebati sigurno 200 milijardi eura. I to su ogromni iznosi. A kad pogledamo kakva je situacija u drugim državama, kao što su Sjedinje američke države, oni ne koriste uopće sredstva e, središnje e, federalne vlade već e, posežu za e, općinskim sredstvima, u drugim zemljama kao što je Australija, Japan, Južna Koreja, sredstva koja se koriste kako bi se izgradila širokopojasna mreža su najčešće javna sredstva od poreznih obveznika. Dakle, kandidat za iskog predsjednika Jirke Katajnen treba izraditi ogroman investicijski paket od 300 milijardi eura. I iskreno se nadam da ćemo za digitalne namjere dobiti od prilike 35 milijardi eura. To još nije jasna stvar, ali evo, ja već počinjem dijeliti novce. I možemo sustavom poluge to pretvoriti u 130 milijardi eura. Hvala. Koravan Neuven Heisen za ALDE iz odbora za industriju. Gospodin Anzip, slušajući sve vaše odgovore, stvari postaju jasne velika je prednost što ste vi iz eh, jedne od najnaprednijih eh, digitalnih eh, država iz Estonije, možda bolje reći Estonije. No, moje pitanje je sljedeće. Stanovništvo Europske unije je sve starije i nikad nismo imali toliko starih osoba u povijesti i to, tu imamo dakle velike izazove, na primjer za sustav e, zdravstvene skrbi. Što u toj oblasti vidite? imate kao mogućnost, na primjer, da li, ste, e, da li podržavate e-recept, to su rješenja koja se primjenjuju u nekim državama članicama i kako zamišljate e, da se to radi i prekogranično? Hvala. Hvala. Da, svakako. Ja e, se slažem s tim rješenjem e-recepta. U Švedskoj, kada su počeli s tim rješenjem e-recepta, to je bilo jako popularno samo samog početka. Isto se desilo i u Grčkoj kada su to počeli raditi u Grčkoj 95% pacijenata to koristi. U zemlji koju najbolje poznajem e-recept je bio dosta složeno pitanje. Mi, odnosno vlada, je platila za taj e-recept manje od jednog, ne jedne milijarde, nego manje od jednog milijuna eura. I naravno, imali smo nekih tehničkih problema u fazi provedbe e-recepta u Estoniji, ali danas svi su doista zadovoljni sustavom e-recepta. U slučaju nekih kroničnih oboljenja i dijagnoza ne morate ni ići kod svog obiteljskog liječnika, možete samo Možete ga samo zovnuti telefonom i koristiti svoju osobnu iskaznicu i doći do e, lijekova u e, koji će biti dostavljeni u e, bilo koju prodavnicu. Dakle, to doista olakšava život. Spomenuli ste isto tako sve starije stanovništvo. To ima čitava jedna velika oblast takozvano srebrno gospodarstvo u kojem digitalni sektor može napraviti prava čuda. Možda ćemo eh, do tog e-recepta doći i u Europskom parlamentu jednog dana. Zadnji krug pitanja Eva Paunovna iz redova Europskih pučana. Hvala predsjednice, gospodine kandidatu za potpredsjednika, evo ja sam upravo ovdje ispred vas. Kao što smo čuli i znamo, e, vaša zemlja Estonija je jako uspješna za EU upravo je glasanje. Tijekom parlamentarnih izbora, evo nedavno u mojoj državi Bugarskoj mi smo imali jako e, rekordno slab odaziv. Dakle, mi, to znači da, ne mora, da moramo ne samo promijeniti sadržaj politike, ali isto tako i participativnu politiku. E, jedan od mojih prioriteta jeste ostvarenje e, europskog digitalnog tržišta i sigurna sam da ICT može e, zajamčiti transparentnost, odgovornost i učinkovitost. Slažete li se da elektronski digitalni sustav državama članicama doista potiče, poboljšava odaziv na izborima i da li e, da li Europska unija može i treba e, poduprijeti e, takav sustav u državama članicama i koje mjere namiravate poduzeti u tom smislu. Hvala. Glasovanje i izbori to su pitanja od nacionalne odgovornosti, od koje spadaju u sferu e, država članica, tako da ja ne bih bio u svojoj ulozi kada bih rekao da sve države članice trebaju posegnuti za e-izborima. To je na nacionalnim parlamentima da to odluče. Ali ja, evo, osobno sam uveliko za e-izbore. Evo, u zemlji koju najbolje poznajem, to se po prvi put desilo 2005. godine. Svugdje cijeloj zemlji smo pružili mogućnost da se glasuje elektroničkim putem na općinskim izborima i tada je samo 10.000 osoba glasovalo elektroničkim putem. Ali kao što sam to više navrata rekao, tu se radi o pitanju povjerenja ako ljudi mogu vjerovati da njihovi novci se kreću nekamo, nekuda po, po internetu, onda će moći jednog dana imati povjerenje i u glasovanje putem interneta. Evo sada na zadnjim izborima za Europski parlament više od jedne trećine glasova, odnosno glasača glasovalo je posredstvom e-glasovanja. Dakle, sigurno je da moramo pružiti svima mogućnost da to rade i oni koji su glasovali elektronski nisu samo mladi, već i starije osobe u zemlji koju najbolje poznajem, u mojoj zemlji, su glasovali elektronski. Hvala. Sljedeće pitanje, gospodin Prijeto. Dobro večer, gospodine Ansip. Vi ste predočili svoju strategiju što se tiče razvoja digitalnog tržišta. Vi ćete moći surađivati sa drugim povjerenicima na vrlo konkretnim područjima. Imam neka pitanja. 40% malih i srednjih poduzeća imaju e, sudjeluju u e-tržištu. Da li to znači da su nedovoljno obrazovani ili da nemaju dovoljno novca da e, si priušte potrebnu infrastrukturu? Da li bi bilo moguće mobilizirati sredstva iz e, strukturnih fondova kako bi se pomoglo malom i srednjem poduzetništvu da e, ima, e, da počne koristiti e-trgovinu. Kako planirate e, nadići podjelu između urbanog i ruralnog načina života jer internet troškovi moraju biti slični diljem cijele Europe. Da li ćete se založiti za to da imamo homogeno digitalno tržište u Europi? Hvala na ovom pitanju. Da, doista je tako da samo 40% mali, malog i srednjeg poduzetništva, e, malih i srednjih poduzeća prodaje svoje robe i usluge u internetu. Taj je postotak toliko nizak zbog e, fragmentiranog tržišta. Prilično je teško prodavati u inozemstvu u uvjetima fragmentiranog tržišta i zato se moramo pozabaviti ovim ovom problematikom. Naravno, postoji također i pomanjkanje e, ljudi koji imaju potrebna znanja i to moramo shvatiti vrlo ozbiljno. Moramo imati veći broj ljudi koji, imaju, koji su i te kompetentni, koji imaju e, ta znanja i vještine do 2020. imat ćemo 900 tisuća upražnjenih radnih mjesta u području IT-a. Znači moramo početi već od dječjih vrtića. Programiranje mora postati dio nastavnog plana i programa u našim školama. Moramo posvetiti više pažnje kreativnosti u našim školama nego što smo to do sada činili u proteklih 10-20 godina. Jer u današnje vrijeme nema više jasnih granica između znanosti i, na primjer, umjetnosti. Možemo koristiti regionalne fondove, socijalne fondove, kako bismo stvorili kako bismo potaknuli razvoj digitalnog sektora i mi već koristimo te fondove. Cjeloživotno učenje je nešto što moramo vrlo ozbiljno shvatiti jer u današnje vrijeme ljudi jednostavno moraju mijenjati profesiju nekoliko puta u toku svog životnog vijeka vrijeme tako brzo prolazi. Gotovo smo pri kraju saslušanja. Sljedeće pitanje postavlja kolegica Ana Marija Koraca Bild. Hvala lijepa gospodine Ansip. E, vrlo cijenim e, predanost, vašu predanost koja je ovdje došla do izražaja. E, komisija je radila na aktu o jedinstvenom digitalnom tržištu i namjera je bila dati jednak status e, ponudama koje su prezentirane digitalno i na papiru. Da li kanite dalje raditi na tome? Nadalje, što se tiče smanjenja troškova roaminga za naše građane, kao što znate, vaši kolege u vijeću to blokiraju. Da li ste spremni upotrebiti svoju poziciju kako bi se dovršili ti pregovori o smanjenju troškova roaminga? Imam i treće pitanje koje ima veze sa samo bit ću vrlo brza. Da li ste spremni promijeniti kulturu komisije kad je riječ o digitalizaciji i e, zalagati se za stajalište da je deregulacija ponekad bolja nego pretjerana regulacija pretjerano reguliranje um, morao sam zapisati se što ste pitali. Dakle, što se tiče troškova roaminga, mislim da svi građani Europe čekaju to ukidanje troškova e, roaminga. Bila je dobra vijest za naše građane kada su ti troškovi smanjeni za E, telefoniranje. Znam da mnoge e, mnoge telekom kompanije bi bile sretne da je to već uvedeno. I prije nego što su Europski parlament i komisija počeli raditi na tome, te kompanije su to E, su međutim rekle da, su to, da to odbijaju jer će to štetiti njihovom e, poslovanju. Međutim, što se dogodilo? Ljudi su počeli koristiti svoje mobilne telefone i u inozemstvu i naravno Dakle, kad su se cijene smanjile, ljudi su počeli više koristiti te usluge, tako da su kompanije shvatile da doduše su izgubile e, e, dio svog profita, ali su zato povećala se količina tih poziva. Dakle, na kraju su ipak postigli svoj profit. tako je i u drugim područjima. Dakle, postoje početni otpori, ali kasnije kad se pokaže da da stvar zapravo funkcionira, onda se otpori smanje. Žao mi je, ali vrijeme je opet već isteklo. Gospođa Toja ima riječ za sljedeće pitanje. Hvala lijepa. Samo sam htjela spomenuti temu internet upravljanja. Moj klub zastupnika vjeruje da je to vrlo važna tema. Mi mislimo da Europska unija ima vrlo važnu ulogu i kao čuvar e, upravljanja internetom osobito e, kad, kad e, u, u borbi protiv onih koji žele ograničiti slobodu korištenja interneta. Kako ćete vi iskoristiti svoju ulogu kako bi Europska unija nastavila biti snažan zagovaratelj slobode interneta. I drugo pitanje, moramo harmonizirati naše standarde, a zemlje članice e, ljubomorno čuvaju svoje nadležnosti u sferi autorizacije, međutim moje je mišljenje da to spada u nadležnost Europske unije. Kako je vaše mišljenje o tome? Hvala lijepa. Ja se slažem s vama da je maksimalna harmonizacija potrebna, ali zemlje članice to znaju. E, u nekim zemljama članicama oni žele maksimalni iznos novca e, od prodaje govorimo o, na primjer o 4G LTE. U nekim zemljama e, veliki postotak teritorija je već pokriven tom tehnologijom, na primjer u Skandinaviji, u nekim drugim zemljama. E, pokrivenost je još uvijek ravna nuli, one nisu, te zemlje nisu niti počele sa aukcijama za to e, dodjele tih e, alokacija. Mislim da se tu radi o skrivenim interesima. U nekim zemljama telekom kompanije su toliko moćne da nisu zainteresirane da se dogode išta, da se dogode ikakve promjene one nisu zainteresirane za e, ulaganje jer mogu još godinama koristi već postojeće tehnologije koje su već investirali, koje već imaju. Ali za koju godinu ćemo možda imati 5G, kao što znamo standardi se mijenjaju e, vrlo brzo, gotovo svakih 10 godina. Dakle, maksimalna harmonizacija kad govorimo o spektru to je naravno neophodno da to bude na razini Europske unije, ali smatram da se to treba temeljiti na dobrovoljnoj suradnji, a ne na prisili. Hvala lijepa. Guna Hökmark ima riječ. Hvala lijepa. Mi svi najbolje poznajemo svoje zemlje, ali zahvaljujući internetu mi sad bolje poznajemo cijeli svijet nego što se to ikad prije bio slučaj. Mislim da je vrlo važno poznavati i ostatak svijeta, a ne samo vlastite, e, svak svoju vlastitu zemlju. E, Europa je puna ljudi koji prate internet e, i ono što je bilo nemoguće prije nekoliko godina danas je stvarnost. Dakle, ono što je važno je da imamo najbolje moguće usluge da ih razvijemo. Dakle, ono što vas ja želim pitati je što ćete učiniti kako bi najbolji kapaciteti, najveće brzine interneta se proširili u Europi. Da li smatrate da su današnji standardi dovoljni ili ih treba naprediti? Hvala lijepa. Mislim da naši ciljevi navedeni u digitalnoj agendi za Europu da su već dovoljno ambiciozni. 50% Europske unije e, bi 2020. imalo trebalo imati e, brzinu od 50 megabajta po sekundi. To je prilično ambiciozan cilj ali naravno bilo bi moguće imati i više. E, moramo biti morali bismo poraditi na korištenju 700 herca ali znamo da je megaherca ali znamo da je tih 700 megaherca potrebno za široko pojasni internet ali postoje različite upotrebe u različitim zemljama članicama. U nekim zemljama oni te frekvencije koriste za vojne svrhe. U nekim zemljama samo veliki susjedi stvaraju probleme jer u tim velikim susjednim zemljama van Europske unije, oni koriste 700 MHz za vojne svrhe. Potim, emitiranje u mnogim zemljama članicama 700 MHz se koristi za e, emitiranje. Dakle, moramo ponovo, moramo naći konsenzus kako ćemo koristiti tih 700 MHz na najučinkovitiji mogući način za naše građane. I naravno, u slučajevima, na primjer, kada e, radio i televizijski e, oni koji emitiraju radio i televizijske programe, ako oni koriste tih, te, te frekvencije, onda oni moraju dobiti kompenzacije. Dakle, potrebna nam je veća harmonizacija, to su vrlo, vrlo ambiciozni ciljevi, ali moramo imati ambiciozne ciljeve, oni su nam dobro došli. Hvala lijepa. Sljedeće pitanje, zastupnica Kampula Natri u ime odbora ITRE. Funkcionirajuće digitalno tržište je jedna od najvažnijih mogućnosti za gospodarski rast, postoji politička volja i drago mi je što vidimo da ju vi imate, ali tu je i pitanje tehnologije. Mi već, e, već ste spominjali o 5G, ja također želim govoriti o, e, budućnosti. Široki pojas će postati još širi, e, razvoj ide dalje. Ja sam zabrinuta hoće li Europska unija E, ostati na e, na čelu te tog razvoja ili ćemo početi zaostajati jer potrebna je infrastruktura, a onda bi to moglo biti i temelj za e, kreativnost u Europi i za stvaranje novih radnih mjesta u Europi. Hvala lijepa. Znam da svi Finci, kao i Estonci, kao i drugi, su ponosni što je 1G uveden već 1991. 2G, to je bila uspješna uspješnica za Europsku uniju, ali ponovo su Finci i Šveđani tu prednjačili. 4G, to je bilo nešto što sad moramo ponoviti sa 5G. Europa je u to vrijeme bila vodeća u svijetu. Ako smo to mogli tada, zašto ne? I u 2020. Kada ćemo vjerojatno početi koristiti 5G. sada još nemamo nikakve međuvladine ni multinacionalne sporazume o 5G, ali naši znanstvenici, inženjeri, a mislim i političari, rade, već rade sa 5G. Ja se nadam i očekujem da će 5G da, će to biti e, pitanje veće učinkovitosti korištenja spektra na učinkovitiji način kako koristiti energiju na učinkovitiji način ne govorim samo o baterijama potrošnja energije u sektoru mobilne telefonije je sve veća. To su dakle pitanja kojima se danas e, moramo baviti danas, ne sutra. Hvala, Hvala pet pitanja. U ime kluba zastupnika EPP ITRE, gospođa Sanders. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Ovdje sam. putem interneta uz pomoć veoma složenih financijskih e, montiranja velika poduzeća izbjegavaju plaćanje poreza. Znam da je komisija već počela razmatrati to pitanje i da je osnovala stručnu skupinu koja se bavi oporezivanjem digitalnog sektora i želimo postaviti sada tri pitanja. Mislite li da je normalno postojanje takvih razlika između tolikih prihoda stranih poduzeća, a tako male razine ubiranja poreza od, stran, od tih poduzeća. Na koji način izbjeći socijalni dumping koji postoji unutar država članica, a u korist tih poduzeća iz trećih zemalja i jeste li vi za nametanje poreza za digitalne usluge u onoj državi u kojoj se ta usluga pruža? Hvala. Hvala. Oporezivanje je vrlo osjetljiva tema. Za neke od e, poduzeća koji posluju na svjetskoj razini, ta neka poduzeća koriste vrlo agresivnu politiku vezanu uz poreza, koja nije nezakonita, ali oni jednostavno ubiru ono što je najbolje u svakoj država članica, biraju najpovoljniji sustav i na taj način Europska unija gubi prihode. Mislim da ne smijemo pocijeniti također ulogu javnog mnjenja. Mi moramo javno obznaniti kako neka poduzeća izbjegavaju plaćanje poreza. I siguran sam da će porezni obveznici također reagirati. Sigurno je da će njihova reakcija biti negativna, dakle negativna prema onim poduzećima koja koriste tako e, agresivnu politiku izbjegavanja poreza. Izbjegavanje poreza je ogroman problem. Mi moramo se baviti tim pitanjem i još jednom želim naglasiti da ću ja predano raditi zajedno sa mojim e, povjerenicima na rješavanju tom pitanja. Govorim o povjereniku E, gospodinu Pjeru Moskoviciju i borit ćemo se e, protiv utaje poreza. Mislim da će ove dodatne opcije koje želimo pružiti stvoriti nova, nove prilike za mala i srednja poduzeća koji će se onda moći iskazati kao pošteni porezni obveznici. Jorg Leitfried u ime odbora Libe iz kluba zastupnika SND. Hvala gospođo predsjedavajuća, sjajno ste e, izgovorili moje prezime bolje nego ikada ranije. Ja se želim vratiti na pitanje zaštite podataka. Možda će ovo posljednji put biti za vrijeme ovog saslušanja da postavljamo pitanje u vezi ovoga, ali imam jedno općenito i jedno stručno pitanje. Općenito govoreći zbog čega nam je potrebno, potrebno tako široko područje primjene. E, na koji način možemo organizirati zakonski okvir vezan uz zaštitu podataka i zaštitu privatnosti, a da sve to svrstamo u taj jedan tako širok e, pravni da sve to ima tako širopravni opseg. I također e, mora postojati interes između e, zaštite komercijalne djelatnosti poduzeća i osobnih podataka. Ja nisam siguran. Mislite li zaista da stalno moramo pronalaziti tu ravnotežu i mislite li vi osobno da postoje određene crvene granice vezane uz E, zaštitu podataka. Imate li vi te neke granice? Ukoliko imate, možete li nam reći koje su to? Hvala. Što se mene tiče, e, zaštita podataka je apsolutna vrijednost, jer to je temelj za sva digitalna rješenja. Ukoliko podaci nisu dobro zaštićeni, niti jedno poduzeće, niti jedan korisnik neće koristiti digitalne usluge. Dakle, to je preduvjet za digitalno tržište. Zaštita podataka mora biti prioritetno pitanje. Zapravo, nisam ni siguran da je moguće pronaći pravu ravnotežu između zaštite interesa poduzeća i zaštite podataka, ali moramo pokušati pronaći e, ravnotežu između interesa za istraživanje E, vezano uz korištenje podataka i zaštite podataka. Ukoliko nam su nam potrebni podaci za istraživanje, moramo imati uredbu u kojoj će postojati točne odredbe koje će nam to omogućiti. Zatim pohranjivanje podataka je također nužno. Kao što znate, u nekim državama, na primjer u Sjedinim američkim državama, je moguće koristiti pohranjivanje podataka i također je to moguće u Japanu. Zatim zaštita intelektualnog vlasništva u e, Europskoj uniji je skoro pa nemoguća, zato moramo pronaći rješenja koja će nam e, omogućiti, koja će omogućiti istu institucijama koje se bave istraživanjima kao i drugim kao i sveučilištima da koriste pohranjivanje podataka. Hvala gospodin Žoni. Horizontalni pristup je ključ za digitalnu strategiju. Moramo pronaći sinergiju između različitih eh, aspekata na kojima se temelji digitalno tržište, zaštita podataka, E, pristup e, otvorenim podacima i sigurnost podataka. Dakle, sve to je nužno. Potrebno je pronaći i ravnotežu između prava građana na zaštitu podataka i mogućnost poduzeća da koristi te podatke. Moramo imati na umu potrošače i e, poduzeća, ali ne smijemo imati nepotrebne prepreke. Potrebno nam je bolje okruženje za dijeljenje i razmjenu podataka bez E, da se za to plaća i moramo imati sigurne e, internetske mreže kako bismo mogli odgovoriti na izazove kibernetičkih prijetnji. Na koji način možemo imati e, usklađenu politiku za ovu digitalnu strategiju i na koji način možete uvjeriti i ubijediti države članice da budu otvorenije za zakonodavstvo na području digitalnog tržišta i na koji način možete nametnuti zakonski obvezujuća rješenja vezana uz e, zaštitu i razmjenu informacija. Hvala. Hvala na ovom pitanju. Mi smo već dosta govorili o sigurnosti o podataka, zaštiti podataka, tako da neću ponavljati ono što sam već rekao ranije. Vi ste govorili o takozvanim otvorenim podacima. Ja mislim da svi ti podaci koji se prikupljaju koristeći javni novac moraju biti otvoreni podaci i moraju se moći koristiti ili u nekomercijalne svrhe, pa čak i u komercijalne svrhe. Moguće je pronaći neku vezu između korištenja otvorenih podataka koji će zaista biti korisni za cijelo naše društvo. Današnji svijet treba podatke. Naše industrije trebaju podatke. Pogledajte na primjer automobilsku industriju. 40% dodatne vrijednosti u automobilskoj industriji se stvara na temelju digitalnih podataka. Sada možemo reći da je automobilska industrija e, već digitalna industrija, farmaceutske tvrtke također. Njima više nije potrebna kemija. Njima su potrebni podaci. Tu se radi o industriji podataka. Podaci su im nužni kako bi mogli smišljati nove e, spojeve koji će imati e, nova svojstva bez kemije, samo koristeći informatičke tehnologije i podatke. Zaštita podataka, ponavljam, je temelj za sav moguć brz razvoj digitalnog tržišta i našega društva. Hvala. Kosta. Silvija Kosta, odbor za kulturu. Izvolite. Hvala, gospođo predsjedavića. Ja ću govoriti na talijanskom jeziku. Gospodine Ansip, Da li će primjena jedinstvenog digitalnog tržišta biti nešto što će vas e, obvezati da promovirate specifičnosti kulture država članica i e, proizvodnju audiovizualnih proizvoda na koji, na koji će nam omogućiti veću raznovrsnost i e, sve u skladu s Europskom direktivom o medijima i audiovizualnim uslugama. Ta direktiva ne predviđa širenje mreže, što znači da moramo uzeti u obzir zakon o autorskim pravima Europske unije kako bismo vidjeli koji pristup imamo kulturi. Što vi mislite učiniti po tom pitanju? Vi ste već odgovorili na pitanje vezano uz e, porezne obveze poduzeća koje se nalaze na internetu, ali to pitanje također se može postaviti kada se govori o izbjegavanju povlaštenog položaja e, za korištenje određenog e, kulturnog sadržaja postoje e, proizvoljno nametnute e, nametnuti tantijemi koji se zapravo ne zasnivaju na europskom zakonodavstvu. Hvala. Kulturna raznolikost u Europskoj uniji je nešto nešto čime se trebamo ponositi i moramo štititi kulturnu raznolikost unutar Europske unije. Audiovizualne usluge, audiovizualni sektor kao i kulturni sektor e, predstavlja 40% e, BDP-a Europske unije, što je zaista značajno. Ovdje ne govorimo samo o e, novcu govorimo o značaju, a kultura je sama po sebi značajna. One najkvalitetnije usluge se se ne tiču nužno uredbe o intelektualnom pravu. Ponekad zapravo te usluge i ne ispunjavaju sve odredbe iz te direktive jer takve usluge jednostavno ne bi mogle biti moguće da ih ispunjavaju. Zato možemo reći da postoji neravnoteža između telekom kampanija, poduzeća i e, tih poduzeća koje pružaju najkvalitetnije usluge i moramo pronaći pravi model e, poslovanja. današnja poduzeća koja se bave telekomom su odgovorna za e, internet e, širokog pojasa, ali postoje velika, velika poduzeća koja jednostavno ne mogu ni koristiti širokopojasne mreže i to je nešto protiv čega se moramo boriti. Moramo poduprijeti kreativni sektor, moramo poduprijeti industriju koja se bavi proizvodnjom e, filmova e, i moramo štititi kulturnu raznolikost Europske unije. Hvala. Um, Posljednji e, govornik, ali ništa manje važan, Sabine Verhejen. Gospodine Ansap, govorite o potencijalu digitalnog tržišta. Kako tu ocjenjujete ulogu kreativnog sektora, osobito kad se ima u vidu dvostruki karakter e, kulturnog sektora koji ima i svoju gospodarsku e, vrijednost osim što je vrijednost samo po sebi. Kako biste konkretno E, se nosili sa sve većim izazovima e, što se tiče različitih e, zakonodavnih okvira osobito u pogledu autorskih prava. Thank you. Culture and digital are not enemies. Digitalna kultura mora biti dinamična. U Europskoj uniji imamo jako puno vrlo dobrih primjera koji nam ukazuju na suradnju između kulture i digitalnog tržišta i to je dosta plodonosno. Imamo, na primjer, web stranicu koju možete imati pristup iz svih država članica, a sadržaj te stranice je veoma bogat. Imate više od 30 tisuća predmeta koje možete pronaći na toj web stranici, što znači da digitalno tržište pruža stvarnu mogućnost promoviranja europske e, kulture, putem, na primjer, digitalnih knjižnica, digitalnih muzeja. E, digitalni sektor nam pomaže u promoviranju naše kulture. Digitalni sektor nam također omogućuje zaštitu našeg kulturnog nasljeđa. Kao što sam rekao u mom uvodnom izlaganju, ja sam protiv e, geografskog blokiranja. Moramo revidirati zakonodavstvo vezano uz autorska prava i moramo vidjeti na koji način riješiti pitanje načela teritorijalnosti jer je ono zastarjelo. Na kraju nekoliko riječi o nogometu. Kao porezni obveznik plaćao sam za E, nogometne utakmice u Estoniji, ali ovdje u Belgiji jednostavno nisam imao pristup tom sadržaju. Zašto? Nisam čak imao pristup ni e, našem glavnom e, kanalu na našem glavnom televizijskom e, kanalu na kojem sam mogao gledati dnevnik. Zbog čega? Zbog toga što je postojala ta geografska blokaža. Mislim, blokada. Mislim da to nije pravedno. Mislim da ne smijemo prihvatiti postojanje takvog blokiranja, bez obzira na to da li se radi o kulturnim aktivnostima ili, na primjer, sportu. Hvala. Thank you very much to the... Najljepša hvala kandidatu komisije na svim odgovorima i hvala na svim e, šarolikim e, raznovrsnim pitanjima koje smo dobili od četiri različita odbora. Kandidatu za povrednika. sada imate na raspolaganju pet minuta da zaključite, a onda ću objasniti što se kasnije događa, kako se dalje